Sljedeći slučaj kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. Sljedeća tema je stanje na Maldivima. Krećemo sa autorima rezolucija. Gospodin Korao, imate riječ na jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Arhipelag Maldivi, Maldiva nije samo čarobno mjesto plavih laguna i predivnih plaža koje smo svi e, vidjeli. To je isto tako mjesto na kojem se krše brojna ljudska prava. Mnogi radnici, pogotovo iz Bangladeša i Indije koji rade u luksuznim resortima, se zlostavljaju i nisu dovoljno plaćeni. Isto tako, e, sudstvo nije pravedno i predstavnici oporbe su uglavnom u zatvoru. U takvoj klimi e, raste teror i smanjuje se bilo kakva prilika za javnu raspravu. Vlada neprestano krši međunarodne propise o mučenju i ostalom nehumanom postupanju kao i međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. No u ovom trenutku u Moldovima se e, ponovno raspravlja o uvođenju smrtne kazne pozivamo Europsku uniju i zemlje članice da um, inzistiraju na našem čvrstom stajalištu o smrtnoj kazni. Smrtna kazna krši najvažnije pravo, pravo na život, a osim toga tu je i dodatno mučenje, psihološkog mučenja. Hvala vam gospodine Korao. Sada riječ ima gospodin Lambert na minutu i 30. Izvolite. Hvala vam. Ja sam e, predsjednica izaslanstva za odnose sa Južnom Azijom, što uključuje i Maldive. Slažem se da je trenutačna situacija na Maldivima izvor velike zabrinutosti. E, čuli smo e, ponovno uvođenje o smrtnoj kazni koja je mm, zapravo zabrinuta još u 50-ima. Novi ustav Maldiva nije, ni, nije star ni 10 godina a proces demokratskog razvoja kojeg je parlament pratio je očito ostao. No vidimo da su stvari krenule e, natrag, a ne naprijed. Ključni elementi demokratskog ustava se odnose na e, diobu e, vlasti između predsjednika i sudstva, a to je nešto što se tamo ne događa. Želimo vidjeti nepristrano sudstvo gdje su ljudi jednaki pred sudom, gdje se zakoni primjenjuju jednako na sve, i gdje se zakoni ne prilagođavaju tako reći potrebama pojedinih e, individualaca, posebice bivšeg predsjednika Našida. Isto tako želimo vidjeti bolje pravosuđe. Sve političke stranke na Maldivima priznaju da, je kvaliteta sudstva da je treba popraviti. Snažne i neovisne institucije su jednako bitne. Povjerenstvo za ljudska prava je pod napadom, guše se slobode medija i nema prostora za civilno društvo i demokratsku oporbu. U cijeloj toj priči ovo je potpuno pogrešan smjer i zbog toga e, moramo uvesti sankcije kako bismo potaknuli napredak kojeg želimo vidjeti. Zahvaljujem zastupnik Depre, e, autor na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 Postoje neka divna mjesta diljem svijeta i oni koji su posjetili Maldive kažu da je to doista raj, ali iz perspektive godišnjeg odmora. Oni koji ondje žive tvrde da se radi o paklu. Šerijatsko pravo uvelo je smrtnu kaznu, u nekim slučajevima čak i nad djecom sedam godina starom. Malodobnik osuđen na smrt drži se u zatvoru i zatim ga se pogubljuje Oko postoje bilo kakvi vam bračni odnosi, žrt ili slučajevi slovanja, e, dolazi do osuda bičevanja. Parlament i komisija moraju više učiniti kako bi se primjerice pobrinuli da zatražimo jednu oznaku koja će e, razlikovati turističke destinacije na temelju njihova poštivanja osnovnih ljudskih prava. Još jedan autor, gospodin Tenak. 2008. Mohamed Nešid je zabran za predsjednika Maldiva. I to nakon 35 godine diktature. Nat se zalagao za demokraciju, vladavinu prava, sekularizam i počeo se baviti dugoročnim problemima podizanje razine mora i globalnog zatopljavanja. No, smatra se da je on stupio na snagu pućem, a danas njegova obitelj vodi otok. Nakon napada na bivšu opoziciju, vlada je počela hapsiti svoje vlastite članove. Primjerice, potpredsjednik i tako dalje. Sloboda medija i izražavanja okupljanja se ne dopušta i čini se da se država vraća na jednostranački model i podlježe pod utjecaj islamista. Današnja rezolucija zahtijeva da se razmotri provedba ciljenih sankcija i zabrana putovanja za vladu i njihove e, financijere. Sve drugo neće dovesti do puštanja na slobodu bivšeg predsjednika Našida i dovesti do promjene koja je ovoj malenoj zemlji toliko potrebna. Zahvaljujem. Zastupnik Kukan u ime autora. Zahvaljujem. Situacija na Maldivima je uzbunjujuća iz tri razloga. Prije svega pogrošanje demokracije u zemlji, drugo nedostatak nepristranosti državnih institucija i treće politički motiviran slučaj bivšeg predsjednika Našida. Smanjivanje temeljnih sloboda, uključujući pravo na prosvjed, izražavanja, okupljanja udruživanja i medijske slobode je doista razlog za uzbunu. Također nas brine i situacija pravo, u pravosuđu te njegova politizacija. Vođenje suđenja bivšeg predsjednika Našida samo je po sebi dokaz toga sa jasnim političkim programom i pogrešno smjernim procesom. Zbog toga postoji širok konsenzus svih stranaka Europskog parlamenta kojim se pozivaju ciljane sankcije E, pojedinih članova Maldivske vlade te onih koji ih podržavaju. Zastupnica Verža u ime autora. Zahvaljujem. 2008. Maldivi su prošli kroz prve više stranačke izbore u svojoj povijesti, no gospodina Šit je 2012. srušen pučem, osuđen na 35 godina zatvora i to nakon suđenja koje nije bilo u skladu sa nacionalnim zakonom. On je bolestan, treba biti prebačen u bolnicu u inozemstvu no to je simbolično jer postoje stotine ljudi koji su u zatvorima iz političkih razloga na Maldivima. Represija je doista sve prisutna, e, moratorij nad smrtnom kaznom je obustavljen i doba kazne odgovornosti dob je 10 pa čak i 7 godina starosti. Ova zemlja šalje najmlađe ljude i u Irak i Siriju i zemlja visi o turizmu, osobito europskom turizmu. A vlada je nedavno osvojila i novo zakonodavstvo koje se bavi ovim pitanjima. Zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora, ova zemlja u nezgodnoj situaciji, a Europska unija mora učiniti što može sa svoje strane. Zastupnik Panceri. Hvala vam. Zabrinuti smo za pogoršavanje demokratskih standarda i za općenito pogoršanje situacije u toj zemlji, to su zastrašivanja novinara, predstavnika građanskog društva. Međutim, vlada mora poštovati odluke Ujedinjenih naroda koje je pozvalo da se odmah pusti bivšeg predsjednika na slobodu. Također, onima koji su za nešto optuženi treba se garantirati pravo na pošteno suđenje u skladu sa međunarodnim obavezama, prava na pošteno suđenje i ustavnim odredbama. Također za svaku osudu je upotreba sile protiv e, mirnih prosvjednika. Također politika ne smije utjecati na pravosudni sustav, potrebne su hitne reforme kako bi se garantirala nezavisnost e, odvjetništva, kako bi se povratilo međunarodno povjerenje u funkcioniranje ove države. Hvala vam u ime klubova zastupnika. Gospodin Pereda za EPP. Hvala vam. Hvala vam. Raspravljamo o situaciji na Maldivima i to zato što želimo skrenuti pažnju e, na situaciju u kojoj se našla ova zemlja. Bivši predsjednik e, Našid je zatvoren. Rečeno je da će on možda biti osuđen na kućni pritvor. Međutim, nema potvrde toga. Znate da je ta država funkcionirala na određen način, onda je došlo do naglih e, promjena, međutim tu postoji dalje mogućnost individualnih sankcija, moramo tvrditi to tko je odgovoran za ovu neprihvatljivu situaciju koju vidimo na dijelu, dakle blokira se rad oporbe, zatvaraju se oni koji se bore za prava ljudi. Hvala u ime SID-a zastupnik jedna minuta the current human rights situation in the maldives is not a picture Trenutna situacija na Maldivima nije situacija s razgodnice. Ponovno vođenje smrtne kasne, nestanak novinara i slično prikazuje da se demokracija otrgla kontroli. No ne radi se samo političkoj opoziciji ili novinarima koji su u problemima. Maldivi šalje veći broj boraca po glavi stanovnika u Irak i Siriji nego bilo koja druga zemlja na svijetu. Preko 200 džihadista se smatra da je već napustilo zemlju. Parlamenta bi trebalo brinuti e, sve veće oslanjene na šerijatsko pravo i kažnjavanje bičevanjem. U protekloj rezoluciji 2015. pozvali smo Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da izdaju upozorenje o situaciji ljudskih prava na a predsjednik Našid je doveo ovo sve u pitanje. Hvala vam. Hvala. Iz kabina prevoditelja su mi javili da ne govorite toliko brzo jer je teško prevoditi vaš izlaganje na ovaj način. Riječ ima zastupnik Nart u ime kluba Alde. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Mislim da je sve rečeno i gospodin povjerenik je vjerojatno i umoran od toga da stalno sluša jedno te iste izraze. U parlamentu svi politički klubovi se slažu. I ako se mi svi slažemo, znači da je stvarnost takva kakva jest i da je nevjerojatno teška. Ne želim e, ponovno spominjati e, kršenje ljudskih prava. To su već učinili mnogi prije mene. No ono što želim reći jest da ako ne pređemo sa riječi na dijela i e, sa izjava na stvarnost, da je ovo samo puka retorika. zabrana ulaska određenih osoba u Europsku uniju, e, zamrzavanje imovine u Europi, te upozorenje osobama koje idu na Maldive o tome e, na kakav se turizam tamo organizira. To je odgovor koji Europska unija mora dati. U protivnom e, ćemo ispasti samo licemjeri gdje govorimo što je potrebno i točno, ali to činimo na netočan način. Hvala vam, gospođa Zahvaljujem. Kao što je kolega upravo rekao, kada europski građani razmišljaju o Maldivima, razmišljaju o raju, no za lokalno stanovništvo doista se radi o paklu. Bivši predsjednik Šid, jedni demokratski zatvoren predsjednik, još uvijek je u zatvoru zbog toga što je svoje suparnike optužio za iskorištavanje islama. Znamo da su vlasti korumpirane, da je ponovno vedena smrtna kazna, a da djeca do sedam godina starosti mogu biti osuđena na smrt. Vlada je na šest dana prošli tjedan također proglasila izvanredno stanje i što mi tu možemo učiniti? Prije svega, putničke agencije bi više ne bi smjele nuditi Maldive kao turističku destinaciju. Trebali bismo također upozoriti turiste da više ne putuju na Maldive, jer je to jedni način na koji možemo ograničiti prihod ove vlade. Dakle, ukoliko želimo nešto promijeniti, moramo nametnuti sankcije i to je ono što mi možemo sa svoje strane. A Europa je također drugi najveći trgovački partner Maldiva, tako da moramo izvršiti pritisak na tijela vlasti i zamrznuti imovinu u inozemstvu vladi te zabraniti njima pristup Europi. Moramo djelovati, moramo preuzeti svoju odgovornost. Zahvaljujem. E, prihvaćate li plavi karton? Gospodin Černecki. Hvala. Što ste prihvatili plavi karton? Imam jedno pitanje. A to je, da li bismo mi kao Europski parlament trebali upotrijebiti instrument bojkotiranja turizma, i tu se slažem s vama, a druga stvar, da li bismo trebali završiti pritisak na zemlju u gospodarskom smislu jer to bi bili jedini učinkoviti pritisci da maldivska vlada promijeni svoje politike. Zastupnica Rivezi. U potpunosti se slažem. To je upravo bila spoanta moje izjave. Mnogi prihvaćaju odgovornost za ovo, da li bismo mi trebali posjetiti Maldive imajući na umu patnju lokalnog stanovništva? Ukoliko to učinimo, djelomično smo i sami odgovorni. Trebali bismo reći putničkim agencijama da ne potiču izlete ondje jer na taj način osnažujemo lokalne vlasti i to sam istaknula i komisije. Trgovinske sporazume imamo upravo zato kako bismo mogli izvršiti određeni pritisak. Kako ćemo potaknuti promjene ukoliko sjedimo i ništa ne učinimo? Tada smo i mi suučesnici u situaciji cijele. Zastupnik Kastaldo. Hvala vam. Nije prvi put da govorimo o Maldivima. To je zemlja koja je turistički raj, ali istovremeno pakao za demokraciju i ljudska prava. Trenutna vlada se kreće ka jednom autoritativnom režimu, došlo je do politizacije policije i pravosudnih tijela, vidimo veliku netolerantnost, vidjeli smo netoleranciju na dijelu, vidjeli smo i zastave takozvane islamske države u glavnom gradu te, te zemlje. Međutim, naši turoperatori i dalje nude to kao izuzetnu turističku destinaciju, kao da tamo ne postoji stanovništvo koje živi ispod eh, granica siromaštva, tu su pak i posljedice klimatskih promjena, s kojima se hvatao u koštac bivši predsjednik Našid koji je osuđen i zatvoren bez pravičnog sudskog postupka. Moramo djelovati protiv onih koji krše vladavinu prava, trebamo zamrznuti njihovu imovinu i trebamo zaustaviti turističke posjete u toj zemlji kako bi o narod Maldiva osjetio našu potporu zato što im je ona potrebna. Hvala Zastupnik Pospišil, izvolite. tady je bod, eh, je toto bod kde je v zásadě absolutní shoda všech poslanců. Jaká je situace? Hvala vam. Moramo postići konsenzus među svim zastupnicima u parlamentu. Moram dodati i da se interesiramo za različite pravne sustave diljem svijeta. A i kada je riječ o Maldivima, tamo je situacija sve gora i gora i kada je riječ o pravosuđu, bivši predsjednik je smijenjen i zato što je isticao da je tamošnji pravosudni sustav korumpiran. Državni tužitelj je bio nezakonito opozvan i tamo je pravosudni sustav doista loš, pa zato podržavam kolege koji kažu da to utječe i na veze između Europske e, unije i Maldiva i zato mislim da bi trebali smrznuti imovinu onih i govornike prekinut. Hvala gospodine predsjedavajući. Izuzetno nas brine situacija na Maldivima, posebno zato što postoji sve snažni trend autoritarnih represivnih režima. Vrši se represija nad predstavnicima medija i civilnog društva. To bi moglo biti opasno i šteta je s obzirom na situaciju prethodnih godina kada su održani slobodni izbori. Bivši predsjednik Mohamed Našid osuđen je na 13 godina zatvora zbog kaznenog djela terorizma i neki drugi političari su također osuđeni bez ikakvog uzimanja u obzir međunarodnih pravnih normi. Iz tog razloga vjerujemo da sudski postupak nije transparentan. Mi smatramo da bismo trebali imati važnu aktivnu ulogu kako bismo izvršili utjecaj na Maldive i na međunarodnu zajednicu kako bi se uspostavila konsolidacija vladavine prava. Gospodin Polčak sad ima riječ na jednu minutu. hrdosti ta jednota, je Izuzetno sam ponosan kada vidim jedinstvo ovdje u parlamentu vezano za ovo pitanje i želim citirati predsjednika Našida koji je u veljači svrgnut s vlasti. Citiram, važno je razumjeti što se ovdje događa. Naša poruka je sljedeća. A ta poruka upućena i našim građanima, našoj javnosti. Koje su slobode ovdje ukinute? Sloboda djelovanja, zaštita privatnosti, pravo na štrajk, sloboda udruživanja, sloboda kretanja, dolazak na otok, napuštanje otoka, zaštita od arbitrarnog uhićenja, zapljena imovine, dakle sva ta prava su privremeno obustavljena, odnosno suspendirana. Evropske građane bi o tome trebalo izvijestiti prilikom posjeta Maldiva. E, isto tako pozivam da se suspendira trgovinski sporazum. Gospodine Polčak ima pitanje za vas. E, ako prihvaćate pitanje, gospodin Bonan nema riječ. Da, hvala gospodine predsjedavajući. I htio sam pitati kolegu sljedeće. Ja se slažem s njime u vezi onoga što je rekao, no budući, i to je moje pitanje, da Europa, promatrajući svijet, e, kaže da treba zaštititi ljudska prava, biste li se složili da treba sankcionirati Kinu zbog smrtne kazne ili Saudijsku Arabiju zbog smrtne kazne? Biste li se složili da Europa ne samo dijelima, ne, riječima, nego i dijelima ili neka E, ili da se sankcionira neka država u SAD-u koja primjenjuje smrtnu kaznu. Dobro, to je malo izvan okvira ove tematike, ali ću odgovor. Izvolite, hvala na pitanju. Jučer sam e, razgovarao o odnosima s Kinom. Ja shvaćam da su ljudska prava univerzalne prirode i to poštujem to sam ostalom i rekao i ne mislim da bi Europska unija trebala odustati od prava očitovanja. Ja se slažem i zabrinut sam sa situaciju u Kini, Saudijskoj Arabiji i drugim zemljama i ne mislim da bi Europska unija trebala šutjeti pred situacijom u tim zemljama, neovisno o tome što je riječ o važnim trgovinskim partnerima. Mi imamo pravo reći što mislimo. Hvala. Sada dolazimo do postupka spontanog javljanja za riječ. Gospodin Marijas, na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Maldivi su uistinu pravi raj na zemlji za turiste koji tamo dolaze. Međutim, od toga imaju koristi američki i europski turisti, ali zapravo je tamo situacija strašna kada je riječ o ljudskim pravima. Predsjednik je objavio izvanredno stanje, međutim to je ukinuto zbog eh, međunarodnog pritiska. novi režim je pa, u Maldivima od 2008. godine vrlo je fragilan i nestabilan i također postoji prijetnja od džihadista u toj zemlji. Objavljeno je izvanredno, proglašeno izvanredno stanje u vrijeme kada su se, kada su organizirani prosvjedi protiv vlade. Mislim da se mi ne bismo trebali miješati unutarnje poslove drugih zemalja. Međutim, kada je riječ o radničkim pravima i pravima građana, na Maldivima, njihova prava se moraju poštivati i evropski građani bi trebali biti svjesni činjenice da su te predivne plaže na Maldivima samo vrh ledenog brijega, a tamo zapravo postoji siromaštvo, socijalna isključenost i prijetnja od islamske države. Hvala. Na jednu minutu sljedeći govornik. Dame i gospodo, miješanje u politiku Maldiva ugrožava vjerodostojnost državnih vlasti, a represija nad oporbom dovodi do ozračene stabilnosti u toj zemlji. Osim toga, ljudska prava u Maldivima ozbiljno su ugrožena i postoji opasnost da se situacija dodatno pogorša, a vlada ništa ne radi kako bi zaustavila taj trend. Sve je više napada i zastrašivanja predstavnika civilnog društva. E, mi Želim iskazati svoju zabrinutost zbog e, ugrožavanja ljudskih prava kao i politika prema e, mirnim prosvjednicima. Moraju se zaštititi mirni prosvjednici od napada e, nasilnih skupina. Isto tako mi moramo imati aktivnu ulogu u povećanju stabilnosti, jačanju demokracije i vladavine prava na Madivima. Moramo se pobrinuti da se u potpunosti poštuju ljudska prava i temeljne slobode u toj zemlji. Hvala gospodine Franzulika. Sada dajem riječ povjerniku Stilijanidesu. Izvolite. Uh, uh, Hvala. Ovdje vam se obraćam u ime u ime kolege. E, ovdje smo da bismo razgovarali o stanju ljudskih prava na Maldivima. Želim podsjetiti ovaj dom da Maldivi pripadaju skupini malih otočkih zemalja i da su bili naš saveznik u kontekstu pregovora na konferenciji COP21 i to je važan primjer uloge koju Maldivi mogu imati u međunarodnoj zajednici. Uvaženi kolege zastupnici, posljednja rasprava na temu stanja ljudskih prava u Maldivima u Europskom parlamentu održana je u travnju. U posljednjih osam mjeseci vlada Maldiva vrši dodatni pritisak i provodi mjere kojima će se izolirati od međunarodne zajednice. To su politike kojima se preokreće trend napretka u području demokracije ljudskih prava. Mnogi građani Maldiva posvetili su svoj život upravo tome, zatim sve je veća netolerancija prema oporbi i slobodi izražavanja i time se potiče ozračje straha te postoji opasnost od radikalizacije u toj zemlji. Progoni i zatvaranja oporbenih političara dovode u pitanje vjerodostojnost vlasti, isto tako izostanak e, neovisnosti pravosuđa, nameće ozbiljna pitanja kada je riječ o vladavini prava u toj zemlji. Također e, se izražava ozbiljna zabrinutost ne samo od strane Europske unije nego i drugih kada je riječ o miješanju e, politike u pravosuđe, neustavnog tumačenja pojedinih zakona i naglih izmjena Ustava kako bi se konsolidirala vlast. Vlada mora poduzeti hitne mjere kako bi ponovno uspostavila vladavinu prava i raspršila sumnje. Neovisnost pravosuđa od ključne važnosti kako bi se zadržalo povjerenje u sustav. Isto tako se mora osigurati jednako postupanje prema svim građanima Maldiva. Pozitivno je što su Maldivi uveli moratori e, na izvršenje smrtne kazne i mi potičemo vlasti da to zadrže u svim okolnostima, posebno u onim predmetima gdje je riječ o počiniteljima kaznenih djela koji su malodobni ili da se ta praksa u potpunosti ukine. Europska unija želi jasno dati do znanja da će doći do ozbiljne degradacije u odnosima između Europske unije i Maldiva ukoliko Maldivi ponovno uvedu izvršenje smrtne kazne nakon e, gotovo 60 godina moratorija. To će biti korak unazad koji Evropsk, neće proći neprimjećen u europskoj javnosti. Evropska unija je sve više zabrinuta zbog opasnosti radikalizacije na Maldivima te zbog broja maldivskih građana koji su se pridružili Daješu i nekim drugim ekstremističkim skupinama u Siriji i Iraku. Evropska unija je također spremna surađivati sa Maldivskom vladom kako bi se osnažile temeljne vrednote demokracije, vladavine prava i ljudskih prava. Međutim, odgovornost je Maldivske vlade pobrinuti se da se da postoji sigurnost e, turista koji svake godine dolaze u posjetom arhipelagu. Maldivska vlada je prihvatila ponudu Europske unije da se tamo uputi pravni stručnjak kako bi dao ocjenu zakonodavnog okvira te praksi pravosuđa i provedbe novog kaznenog zakona. Nadamo se da će to pomoći da se uoče ona područja u kojima bi trebalo unijeti poboljšanja u području poštivanja, poštivanja demokracije sukladno međunarodnim standardima, vladavina prava i konsolidacija vladavine prava može biti jasan znak od strane Maldivske vlade da je spremna e, surađivati s Europskom unijom u ovom ključnom području zaštite ljudskih prava. Hvala. Hvala povjereniku Stilijanidesu koji će ostati i na sljedećoj raspravi. Zaprimio sam sedam nacrta rezolucija nakon ove rasprave o stanju u Maldivi.